Kolege, slobilo to da imamo glasovanje u deset i moramo e, biti točni. Predlažem da krenemo sa sastankom, iako koliko sam shvatila, e, neki e, zastupnici će nam se pridružiti kroz sljedećih nekoliko minuta. Došli smo do desete točke dnevnog reda, što je prezentacija studije e, zajedničkog izraživačkog centra vezano uz dvojnu kvalitetu prehrambenih proizvoda na jedinstvenom tržištu. E, drago mi je što mogu dati riječ e, gospodinu Pavelu Čajanu koji će nam predstaviti ovu studiju nakon koje će uslijediti rasprava. Izvolite. Poštovani zastupnici, ja se zovem Jean-Pierre Genoveze. Ja sam na čelu jedinice u Europskoj komisiji. Hvala vam lijepa što ste nas pozvali. Ovdje sam kako bih vam predstavio rezultate ekonomske analize e, vezano uz razliku u sastavu na izgled identičnih e, markiranih proizvoda. Počeli smo sa studijom 2018. godine, e, rezultate smo dobili krajem 2019. pa će rezultati koje sam vam sada spreman predstaviti e, biti zapravo preelementarni rezultati, a to su rezultati koji će također analizirati 13. E, veljače radna skupina koja se sastoji od predstavnika dionika. To je zapravo prva studija koju predstavlja zajednički e, istraživački centar koji je sastavni dio obuhvatne kampanje. A izvješće je u ovom odboru prošli studenog e, također bilo predstavljeno i pokazalo se da od 9 do 22% prehrambenih proizvoda imaju razlike u sastavu, ali imaju u potpunosti identičnu ambalažu. E, to smo također povezali sa e, rezultatima naše ekonomske analize. Studiju smo organizirali kako bismo s potrošačkog gledišta vidjeli u kojoj mjeri razlika u sastavu prehrambenih proizvoda može utjecati na odluku vezano e, uz ponašanje potrošača, a također smo željeli vidjeti kakvo je stajalište proizvođača, te smo željeli analizirati ekonometrijske podatke kako bismo e, uspostavili vezu između makroekonomskih varijabli i prakse e, koja proizlazi iz razlike u proizvodima. Sa strane potrošača gledali smo također što kaže literatura i što teorija ponašanja potrošača kaže o ovom fenomenu, a također još jedan element koji je dosta specifičan za naš pristup. Proveli smo ekonomske eksperimente kako bismo neovisno ispitali ponašanja potrošača u trenutku kada moraju donijeti odluku o razlikama u proizvodu koji su na izgled identični, ali se u, po sastavnicama razlikuju. Kad govorimo o proizvođačima, nemamo empirijske podatke, zapravo nema empirijske literature e, jer e, nedostaje empirijskih podataka. Stoga smo zapravo više u našem pristupu nastojali konceptualizirati okvir kako bismo razumjeli, razumjeli zašto e, kompanije odlučuju baviti se ovakvom praksom. Krenimo s potrošačkom stranom priče. Jedna od prvih stvari jest ta da postoje različite akademske teorije i pristupi kojima se analizira ponašanje potrošača i razlozi zbog kojih e, potrošači se odlučuju ponašati na određeni način kada se nađu u situaciji u kojoj e, imaju proizvode dvojne kvalitete. Tu smo uzeli u obzir ne samo percepciju, e, dakle preferencije potrošača, što je izrazito važno, već isto tako i cjenovni učinak. S tog gledišta reakcija potrošača prema teoriji može biti negativna ako se domaću verziju proizvoda smatra e, manje kvalitetnom, a to nije nešto što e, kompenzira niža cijena. Ali može biti pozitivna ako domaća lokalna verzija proizvoda ima višu kvalitetu ili ako je niža kvalitete, ali smatra se da ta niža cijena kompenzira razliku u kvaliteti. U tom slučaju potrošač može prihvatiti takav proizvod. Ono što je važno shvatiti je da je percepcija e, potrošača dosta individualna i upravo zato je učinak e, vrlo heterogen. Preferencije ovise o čitavom nizu dimenzija koje se razlikuju i ne uključuju samo ukus, već isto tako i sastav proizvoda, ono što je navedeno na oznaci, koliko je to povezano sa zdravljem ili održivošću. Sve su to sastavni dijelovi percepcije potrošača e, u skladu s ovom teorijom, a e, također će utjecati na preferencije potrošača. Uđemo li malo dublje u teoriju i pozabavimo se psihološkim učincima na potrošače, a govorimo ovdje također i o modelu koji se temelji na kvaliteti hrane, moramo napraviti razliku između intrinzičnih i ekstrinzičnih e, signala vezane uz proizvode. Intrinzični signali također mogu definirati percepciju, a isto tako i odluku potrošača. E, primjerice vezano uz organoleptičke karakteristike, e, poput na primjer mirisa, boje, a na tom popisu su ponovno i sastojci. Dok kada se radi o ekstrinzičnim e, signalima, prema ovoj teoriji oni su još važniji od intrinzičnih u utvrđivanju, odnosno definiranju percepcije potrošača. tiču se marke dakle vrijednosti koju potrošači povezuju s markom, sa zemljom podrijetla i recimo bilo kakvim znacima koji bi upućivali na vanjski izgled proizvoda. Teorija pokazuje da se percepcija zapravo u velikoj mjeri temelji upravo na ekstrinzičnim signalima. A uloga tih ekstremističnih pokazatelja kvalitete e, zapravo jest nešto što izravno utječe na stvarnu percepciju o kvaliteti proizvoda. Također, E, važna stvar su informacije koje su dostupne o proizvodima. Ako potrošač ima dodatne informacije o proizvodu, zato što primjerice kupuje povremeno inozemstvu, pa može e, usporediti lokalni proizvod i proizvod u inozemstvu ili ima više informacija kroz kontakte sa svojim poznanicima i prijateljima, onda lakše može utvrditi razlike u proizvodu i biti svjestan eventualnih prijevara to može rezultirati e, ili potpunim izostankom reakcije ili zaista radikalnom odlukom da se prestane kupovati određeni proizvod e, zbog toga. E, promotrimo sada neke od aspekata ove priče s gledišta proizvođača. Dostupna literatura vezana uz različite sastojke ili sastav proizvoda gotovo ne postoji. Dakle, da bismo uspostavili ovaj konceptualni okvir, morali smo se temeljiti na marketinšku teoriju i na teoriju industrijske proizvodnje. Glavne stvari koje smo primijenili prema dostupnoj literaturi jest prostora e, heterogenost u preferencijama potrošača, faktori proizvodnje, konkurencija, odnosno aspekti vezani uz tržišno natjecanje i regulativa. Ovdje pokazujem jedan grafički prikaz koji se temelji na rezultatima koji su objavljeni u e, prilogu e, rezultata e, komparativne studije koju je proveo zajednički istraživački centar. Naime, govori se o tome koja obrazloženja kompanije daju kada se razlika primijeti oni zapravo kažu e, da je razlog tome e, preferencija potrošača, e, faktori proizvodnje ili nacionalna regulativa. To su dakle glavna obrazloženja, glavni razlozi koje proizvođači navode zbog razlike u sastavu proizvoda. Ako pogledamo što kaže teorija industrijske organizacije, onda možemo vidjeti da postoje dvije različite situacije. E, u situaciju u kojoj postoji razdvojnost među tržištima i u kojoj je nema. Kada su tržišta razdvojena, proizvođači se odlučuju za tu razliku zbog maksimalizacije e, dobiti. I to je nešto što se temelji i na e, razlikama u ili uvjetima potražnje. Kada ne postoji ta odvojenost, e, kompanije bi mogle prilagođavati kvalitetu na različitim tržištima kao nekakav strateški odgovor ili reakciju na određena ograničenja na koja nailaze e, zbog cjenovnih razlika i cijenovne diskriminacije. Dakle, ponovno vidimo da je e, rezon koji se za toga skriva maksimalizacija dobiti. Naravno, E, do dvojne kvalitete može doći, među ostalim i zato da bi se e, ponovno uspostavila ili vratila sposobnost kompanije da se cjenovno natječe na nekom tržištu. E, s gledišta marketinške analize možemo vidjeti da postoje različite strategije za koje se multinacionalne kompanije odlučuju. Strategija može biti usmjerena na globalni pristup, što znači standardizacija proizvoda, ili može biti usmjerena na lokalizaciju, drugim riječima prilagodbu proizvoda e, lokalnom tržištu. Postoji također i mogućnost hibridne strategije koja zapravo također može implicirati da se ide u smjeru namjerne razlike između određenih proizvoda. Ta hibridna strategija može se racionalno objasniti kao optimalna strategija za kompaniju da ona maksimalizira svoju dobit. To znači da će onda globalne marke zapravo nuditi proizvode koji su prilagođeni lokalnim tržišnim uvjetima, to će im omogućiti da budu cjenovno konkurentni i tako dalje. Naravno, tržišna snaga kompanije ili multinacionalne kompanije također je važna. Dakle, što je veća tržišna snaga, to je veća sposobnost i e, fleksibilnost korištenja različitih strategija. Također smo proveli empirijsko testiranje učinka ovakve dvojne kvalitete na potrošače. Uh, proveli smo dva eksperimenta koji su slični, ali jedan je proveden u laboratorijskim uvjetima, drugi online. Odlučili smo provesti ispitivanje na podskupu proizvoda koji su se već pojavili u prethodnom izvješću. Dakle, ovdje imamo popis zbog ograničenja u vremenu i resursima odabrali smo samo šest zemalja, Njemačka, Mađarska, Litva, Španjolska, Rumunjska i Švedska. Imali smo 1500 sudionika po zemlji. Dakle, to je bio nekakav uzorak na kojem smo proveli studiju. U laboratorijskom eksperimentu koristili smo manje proizvoda zato što nismo mogli koristiti prerađene proizvode. Ono što se događa u laboratorijskim eksperimentima jest e, da također možemo zamoliti ispitanike da kušaju proizvod, što je vrlo važna stvar, tako da nismo mogli davati e, primjerice kuhane proizvode, prerađene proizvode i tako dalje. i u laboratorijskim ispitivanjima imali smo manji uzorak sudionika, manji uzorak ispitanika, bilo ih je 500 po zemlji. Potrošači su imali različite informacije o proizvodima, različite kategorije proizvoda i različite cijene i temeljem toga mogli su odlučivati. Ponekad se radilo o testovima na slijepo, slijepim testovima. Još jedna važna stvar, možda glavna, jest da tijekom ovoga eksperimenta smo se usredotočili na dva velika potpitanja. informacije o proizvodima da pritom nismo otkrili za koga se proizvodi, dakle made for informaciju, nismo otkrili konačno odredište proizvoda. Dakle, bez informacije o e, ciljnom tržištu i e, drugi e, dio koji se oslanjao na otkrivanje informacije o tome za koje tržište je proizvod proizveden. S lijeve strane možete vidjeti da bez informacije o tome za koga je proizvod proizveden, e, većina ispitanika ni bila indiferentna vezano uz razlike između proizvodima, to im je bilo svejedno. Dakle, nismo imali značajnih rezultata, niti geografskog obrasa vezano uz odabir proizvoda, a koji bi se temeljio na samo informaciji o dvojnoj kvaliteti proizvoda. S druge pak strane, dobili smo potpuno drugačije rezultate, suprotne ovim prvima, kada smo e, stavili na raspolaganje informaciju o tome za koga je proizvod e, proizveden. E, potrošači su smatrali da je proizvod koji nije proizveden za domaće tržište bolji. Dakle, preferencije su ovisile o takozvanim ekstrinzičnim informacijama o kojima smo eh, govorili na prošlom eh, slajdu. U laboratorijskom eksperimentu dobili smo slične rezultate. Kad eh, se govori o tome Eh, hoćemo li ne dati informaciju o tome za koga je, kome je proizvod namijenjen, kojem tržištu, eh, može se postaviti pitanje da li neki proizvodi možda više vole lokalne proizvode nego inozemne. U, u dijelu ispitivanja koji se odnosio na online testiranje nismo mogli utvrditi bilo kakvu korelaciju, dok ovdje u laboratorijskim uvjetima jesmo mogli vidjeti da određeni potrošači zaista preferiraju lokalni proizvod. Zaključci ako potrošači nemaju informaciju o tome za koju zemlju je ova verzija proizvoda izrađena, u većini slučajeva oni nemaju neku posebnu preferenciju za bilo koju od dvije ponuđene verzije. nema nikakvih geografskih obrazaca. Kada dobivaju informaciju o tome za koju zemlju je proizvod e, proizveden, u većini slučajeva e, odlučuju se više ili za domaći proizvod ili za stranu verziju. U e, online eksperimentu nismo mogli utvrditi utječe li preferencija prema lokalnim proizvodima na odabir, dok je to u laboratorijskom testu bilo moguće e, utvrditi. E, sada nekoliko riječi o horizontalnoj analizi. Vezano uz ekonometrijsku analizu. Uparivali smo rezultate prethodne studije zajedničkog istraživačkog centra iz ove obuhvatne kampanje koja je provedena na razini Europske unije E, tu smo uključili neke od pokazatelja kao što su BDP po glavi stanovnika, pokazatelj stava, e, pokazatelj režima prehrane, e, cijenovna razina i tako dalje. Također smo odlučili uključiti neke od čimbenika koji su povezani isključivo s proizvodnjom, poput primjenice službenog jezika, granice, udaljenosti, veličine kompanije, broja sastojaka. Kad se radi o potrošnji po glavi stanovnika, pogledali smo također i prehrambene skupine. To je na neki način e, posredni pristup za utvrđivanje preferencija u različitim zemljama. Na taj način se zapravo mogu utvrditi i eventualne razlike u stavovima među zemljama. To je dakle varijabla koja e, primjerice e, uključuje važnost tradicije u odabiru određenih e, prehrambenih proizvoda e, kao i obrazce e, vezane uz kupnju. Ekonometrijska analiza pokazivala je kako određena varijabla utječe na vjerojatnost da će proizvod u određenoj zemlji biti različit. Primjerice, vjerojatnost da će određeni proizvod biti e, različit od drugoga u Njemačkoj e, ili u Mađarskoj. Ovdje možete vidjeti pozitivne i negativne rezultate. Što je veća razlika u BDP-u po glavni stanovnika, to je veća vjerojatnost da će se pronaći razlika u naizgled identičnom proizvodu koji se plasira na jedno i drugo tržište. E, ista stvar je i e, sa razlikom u cijeni određene prehrambene skupine ili e, pokazateljima koji govore o načinu prehrane. S druge strane, kad pogledate proizvodne faktore, vidite, na primjer, negativne rezultate. Što su proizvodi manje složeni, imaju manji broj sastojaka, manje su šanse da postoji razlika i ako se radi o zemljama u kojima je službeni jezik jedan te isti, također su manje razlike, da, također su manje šanse da postoje razlike. Nekoliko riječi za kraj. Formiranje percepcije potrošača složen je proces, zato što je percepcija zapravo jedna mješavina, ne samo toga kako percipiramo kvalitetu, već također i psihološkog efekta. Također vidimo da na to utječu i ti vanjski signali, ekstrizični signali o kvaliteti koje proizvod ima. E, dakle, ti rezultati, odnosno utjecaj može biti pozitivan, e, negativan ili može u potpunosti izostati logika kojom se e, kompanije rukovode prilikom obrazlaganja i e, općenito odlučivanja za praksu da imaju proizvode dvojne kvalitete uglavnom se može e, svesti na maksimalizaciju dobiti. Kompanija će se prilagoditi ili neće prilagoditi u smislu sastava proizvoda ili ponude kako bi bila cjenovno konkurentna. To je nešto što će ovisiti i o politici i o regulativi na određenom tržištu. Eksperimenti su pokazali da dvojna kvaliteta ne utječe na odabir potrošača kada nemaju informaciju o tome za koje je tržište proizvod namijenjen. Međutim, postoje značajne razlike kada im je ta informacija dostupna iz online eksperimenta ne može se jasno utvrditi postoji li snažna preferencija potrošača za lokalni ili za inozemni proizvod, dok smo recimo u laboratorijskim ispitivanjima uspjeli utvrditi da e, većinski e, potrošači e, se radi odlučuju za proizvode namijenjene lokalnom tržištu, odnosno za lokalne proizvode empirijske procjene pokazuju da učestalost pojave robe dvojne kvalitete u mm, Europskoj uniji zapravo e, jest nešto što ovisi o različitoj potražnji i e, faktorima koji su vezani uz proizvodnju. Ovime bih zaključio e, svoju, svoje izlaganje. Hvala vam lijepa. Oprostite što vas nisam predstavio vašim pravim imenom, e, ali što vas nisam predstavila vašim pravim imenom, ali e, ako sam dobro shvatila ovdje su i vaši kolege iz komisije koji će sudjelovati u raspravi i mogu odgovarati na pitanja. Hvala. A sada molim koordinatore da postave pitanja. Mislim da je gospodin Švab već rekao da želi sudjelovati u raspravi. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Mislim da je ovo vrlo zanimljiva studija. Ja bih se želio vratiti na onaj slajd koji govori o razlozima zbog kojih postoje varijacije u sastavu proizvoda. I ako se dobro sjećam, um, bilo je 32% zbog nacionalne regulative i 28% zbog uvjeta u kojima je proizvod proizveden. Dakle, za 60% proizvoda, ako zbrojimo ove dvije stvari, možemo vidjeti da su ti faktori e, koji najviše utječu. Vidimo da nacionalna regulativa u velikoj mjeri utječe na situaciju. E, primjerice, e, mi e, u Njemačkoj za određeni proizvod imamo nacionalni propis koji kaže da da bi se proizvod deklarirao na taj način mora imati barem 90% riba u svojem sastavu. Ako druge države članice to nemaju, onda proizvođač to neće ispoštovati. A svaka država članica mogla bi imati taki zakon. Druga stvar su razlike vezane uz proizvodnju. Činjenica je da postoji nekoliko, na primjer, lokacija na kojima se se mogu nalaziti proizvodni pogoni kompanije i određene razlike proizlaze iz toga. I ja bih zaista želio e, postaviti pitanje vezano uz e, situaciju u kojoj se potrošači odlučuju za originalni proizvod, a ne za e, lokalnu varijantu proizvoda. Kako je to moguće? Je li to nekakva intelektualna greška ili je to nešto što se pojavilo kao eventualno odstupanje od načina postupanja e, grupe koja je uzeta za uzorak? E, gospođa Šalder i gospođa Haransova su se javile za riječ. Hvala, ja zahvaljujem na ovoj studiji i zanimalo me poseban onaj dio studije koji je pokazivao razloge proizvođača za ostvarivanje ovakvih praksi. Ja osobno ne vjerujem e, da to ide na korist potrošačima. Ako potrošači ne znaju da su prevareni, oni će i dalje to prihvaćati. Primjerice u Češkoj Česi znaju da postoji dvojna kvaliteta proizvoda i znaju da se to događa ne samo u našoj zemlji i žele stati tome na kraju. Već sam e, jučer rekla to hrvatskom ministru. Moramo krenuti dalje, moramo uvesti europske mjere koje će nadilaziti sadržaj zelenog plana. Ja ću pozvati komisiju da poradi na novim rješenjima. Nažalost, ne žive svi dobro informirani građani na granici, i ne mogu ići preko granice kupovati bolje i jeftinije proizvode. Trebaju nama e, usklađene akcije na europskoj razini i to potrošači ne mogu samostalno rješavati, niti i jedna zemlja članica može to sama riješiti. Nadam se da će se komisija s time složiti. Želim također reći da me iznenađuje to što smo dobili samo sažetak e, cijelog izvješća i to tek ovoga tjedna, jer sam e, čula glasine da su različiti dionici dobili cijelo izvješće i mislim da se prema Europskom parlamentu ne smije ovako postupati. E, sigurna sam da ćemo čuti reakciju na ovaj posljednji komentar. Gospodin Koreja, hvala. Hvala na predstavljanju ove važne teme. Postojanje na izgled identičnih proizvoda drugačijih e, sastava je pitanje kojim se mora pozabaviti cijela Unija. Nije to pitanje koje se tiče samo istočnoeuropskih zemalja. Vodeća češka organizacija potrošača ustanovila je da riblji štapići za britonsko tržište imaju e, niže niži udio mesa od identičnih proizvoda koji su se prodavali drugdje. Također, u slučaju Njemačke neki proizvodi nisu stavljeni na crni popis, ne pravednih postupanja među trgovcima, tako da je to problem koji još e, postoji i želim podsjetiti na rezultate prethodne studije koja je objavljena prošlog ljeta. Razlike u sastavu, ali identična ambalaža, 9% ispitanih proizvoda. Razlike u sastavu sa sličnom ambalažom 22% ispitanih proizvoda. To su jasni dokazi zlouporabe povjerenja potrošača. Vratimo se na ovaj slajd koji je već spomenut o tome kako proizvođači gledaju na pitanje zašto imaju različite verzije proizvoda za različite zemlje, odnosno dvojnu kvalitetu proizvoda. Pa mislim da trebamo oprezno pristupiti tumačenju ovih rezultata jer nacionalno zakonodavstvo, spomenuta je tu Njemačka i zahtjevi u vezi sa postotkom ribljeg mesa u ribljim proizvodima, recimo ako Njemačka ima taj propis, a druge zemlje nemaju, onda će proizvođači okriviti nacionalno zakonodavstvo za takve razlike. No ja smatram da proizvođači jednostavno žele uštedjeti novac u drugim zemljama gdje u nacionalnom zakonodavstvu takvi zahtjevi ne postoje. Ovisi o tome kako se rezultati tumače. Kao što studija pokazuje, informiranost e, i e, jasnoća u vezi sa prirodom proizvoda su važne e, potrošačima i ti proizvodi moraju biti jasno i vidljivo značeni i također trebamo raspolagati sa dovoljnom količinom e, informacija kako bismo odlučili hoćemo li kupiti taj proizvod ili ne. No, trebamo također e, i spriječiti uporabu informacija na samoj ambalaži. Kao što je pokazano u prezentaciji, E, naljepnica proizvedeno za Njemačku može utjecati na potrošače u drugim zemljama i čak ih e, navesti na to da plate veću cijenu za takve proizvode jer e, smatraju da plaćaju proizvode bolje kvalitete. No to su samo djelomične mjere. Idealno rješenje bi bilo samo jedno, odnosno konačno u potpunosti stati na kraj, odnosno zabraniti ovu praksu. Hvala i posljednji koordinator je gospođa Žolom. Želite li uzeti riječ? Ne. Evo, sada ćemo onda vratiti riječ gospodinu Dženevezeu i njegovim kolegama koji će odgovoriti na pitanja. Evo, tu su i kolege iz glavne uprave GROW koji bi htjeli odgovoriti za, na pitanja. Ja sam Stefano Soru iz Digi Grow. E, ja sam e, naručitelj te studije, da se tako izrazim. Pilot projekt vodi DigiGrow, imamo administrativni sporazum e, sa Centrom za provođenje i drugih studija. Evo želim samo komentirati napomenu gospođe Haransove o distribuciji studije konačno izvješće u obliku nacrta i naglašavam nacrta podijeljeno je dionicima koji su u sastavu skupine dionika osim komisiji. E, ta skupina je e, formalno uključena u razradu studije i njima smo uputili molbu da ne distribuiraju tu studiju, nego samo da dostave svoje komentare u okviru ovog projekta. Očito su neki od članova te skupine dionika proslijedili, međutim, tu studiju izvan tog kruga. Mi ćemo to sada istražiti i nastojat ćemo jasno ukazati dionicima da to nije u redu. Mislim da ne možemo učiniti mnogo više jer smo im tu studiju dostavili sa jasnom naznakom da samo tražimo komentare od njih E, a pripremamo buduće objavljivanje u javnosti te studije. Hvala Stefano, evo samo da dodam e, nešto o ovome učinku koji smo vidjeli, dakle e, izrade proizvoda za određenu zemlju. To ima određeni učinak kao što smo vidjeli u studiji i to je nama poznato. I to je povezano sa percepcijom kvalitete Dakle, ako znam za koju je određen i proizvod, za koju je zemlje određeni proizvod izrađen, onda percepciju u toj zemlji povezam sa percepcijom o kvaliteti proizvoda. No, ne možemo zaključiti je li bolja kvaliteta domaćih ili stranih proizvoda, jer većina ljudi u laboratorijskom e, eksperimentu su se odlučili za domaće proizvode. Dakle, nije jasno na koji način ili postoji li uopće jasan obrazac koji ovdje možemo ekstrapolirati. Evo, samo ukratko da se nadovežem. Na pitanje o nacionalnom zakonodavstvu. Čuli smo komentare ili pitanja o tome. Primijetili smo razlike u sastavu uslijed nacionalnog zakonodavstva i to eh, je bilo prikazano u prezentaciji i tamo se navodi da su proizvođači primijenili primijetili dvojnu kvalitetu proizvoda u 32% slučajeva eh, i mi želimo naglasiti kada je riječ e, o ovoj brojci da su to prijavili proizvođači, i to su njihovi odgovori na upitnike u okviru ove europske studije koja je objavljena prošle godine. Dakle, to nije konačan dokaz da je to tako. To je samo njihovo mišljenje, njihove izjave i oni to mogu također davati iz strateških razloga. Desetoro kolega se javilo za riječ s pitanjima. Imamo točno 18 minuta na raspolaganju, dakle molim vas da dopustite da zastupnici prvo postave pitanje, onda ćemo eh, vas zamoliti za jednu općenitiju reakciju. Imamo samo dovoljno vremena za pitanje u trajanju od jedne minute. Žao je zbog toga. Gospođo Garpini. Hvala lijepa. Nije lako sve to svesti na jednu minutu, no na početku želim reći da sam vrlo nezadovoljna rezultatima vaše studije. Način na koji ste je prikazali, naravno to je vrlo sažeti pregled, je takav da opirete prstom u potrošače, dakle potrošači žele, potrošači preferiraju, potrošači znaju. I spomenuli ste također da se studija temelji na odgovorima potrošača. Iz tog stajališta je studija irelevantna. Zapravo, zavaravanja potrošača putem e, ambalaže i etiketa je ozbiljno pitanje. U posljednjim tjednima protoklog saveza smo e, izmijenili četiri direktive i priznali smo da e, ista ambalaža može sadržati različite proizvode. I rekli smo naravno da postoje izuzeća, ali nismo ih definirali. I sada smo otvorili mnogo prostora za e, zemlje da utvrđuju koja god izuzeća žele. Mi moramo obraniti stajališta potrošača sa stajališta i cijena, ali i sadržaja. Hvala na kratkoći. Gospođa Gebhardt. Hvala lijepa. Moram jednako reagirati. Posljednja izjava koju smo čuli doista me pogodila, odnosno da ne bismo trebali uopće ozbiljno uzimati brojke za to, jer <laughs> on zapravo niti ne stoje. I onda se pitam zašto je uopće izrađena ova studija. To je besramna izjava. Ja moram e, reći da očekujem studije koje će navesti brojke koje će biti doista pouzdane. Nije riječ o tome što se više sviđa ili ne sviđa potrošačima, nego je to zavaravanje, što znači da imamo proizvode različitog sastava koje se prodaju u istoj ambalaži pod istom markom. I to je zavaravanje, bez obzira na to bilo to bolje ili lošije. Na to se moramo usredotočiti i to nije prihvatljivo. I tu se slažem sa gospodinom Kolajom. Moramo zabraniti ovakve prakse i ja očekujem od Europske komisije da ne zavlači više u ovom pitanju, nego da doista nešto i poduzme. Hvala, gospođa Benkova. Pa mislim da ću ponoviti ono što su rekli kolege, ali htjela sam e, navesti jedan primjer. Mislim da studija doista razočarava po pitanju zaključaka. No, imam samo jedno pitanje. U sažetku studije stoji da nema nikakvih e, jamstava da ako potrošač ima sve informacije o sastojcima da će se osloniti više na kvalitetu u svojem izboru nego na vlastite preferencije. Mislim da je to čudna tvrdnja i htjela bih vidjeti na čemu se to temelji. Također, ako je potrošač izložen slabijim proizvodima, jednostavno je možda usvojio te proizvode kao omiljene, dakle tako isto mogu funkcionirati preferencije potrošača i ja bih htjela da se zapravo ne iznose paušalno takve tvrdnje i da ne navode nas na krivi zaključak. Hvala, gospođa Tod. Hvala. Hvala vam na izlaganju. Ova praksa velikih poduzeća da prodaju u istoj ambalaži proizvode različitog sastava podkopava samo jedinstveno tržište i to je uvreda potrošačima. U tom smislu doista mi je drago što se poduzimaju koraci u iznalaženju rješenja za ovo pitanje i pozdravljam e, gospodarsku ocjenu dvojne kvalitete proizvoda na jedinstvenom tržištu. Kao što sam naglasila, u studenome jedna trećina prehrambenih proizvoda koje su plasirane u različitim zemljama članicama su različitog sastava iako imaju sličnu ambalažu ili identičnu ambalažu i marke i e, nema dokaza da je kvaliteta jednaka u svim zemljama članicama i moramo reći da nemamo drugu klasu potrošača. Dakle, zato potrošači trebaju imati jasne i precizne informacije o svim obilježjima prehrambenih proizvoda na pakiranju i u naljepnicama. Želim pitati predsjednika komisije kako će se provoditi nadzor kvalitete i kako ćete redavno provjeravati da proizvođači hrane osiguraju da ne postoji razlika u kvaliteti hrane između zemalja članica. Hvala, gospođa Tun. Hvala. Trebali bismo malo dulje raspraviti o tome nakon što pročitamo izvješće. Jer, gospodine Soro, Lijepo je što ste tu studiju tajno podijelili komisiji i dionicima, ali trebali biste je podnijeti i zakonodavcu, budući da smo mi poduzeli ovu inicijativu. I doista mislim da bismo trebali promijeniti način rada i suradnje između komisije i parlamenta. Mi nismo dobili to izvješće, koliko vidimo evo, dionici su već prije mnogo vremena dobili ovo izvješće, odnosno studiju, a mi smo dobili samo sažetak i mislim da mogu reći da smo vrlo nezadovoljni time. Drugo, Dakle, evo, dionici su dobili studiju mjesec dana prije rasprave i vi ste rekli da, da je došlo do curenja informacija, ali ja bih htjela da nam to službeno podastrete i poboljšati time suradnju. Evo, samo da se nadovežem na ono što su kolege rekli o ukusu. Čak i da e, testirate proizvode na lajcima, e, znamo da je okus e, pitanje također i za specijaliste. Dakle, sedam od 30 potrošača je primijetilo da postoji razlika i to je dosta visok postotak onih koji se osjećaju prevarenima. Evo, završit ću. I zapravo nas se na taj način vara. Dakle, stanimo tome na kraj. Hvala, ispričavam se zbog prekidanja. Gospođa Borzan. E, ova studija je razbila nekoliko e, mitova. Prvi, da je dvostruka kvaliteta proizvoda uzrokovana različitim preferencijama potrošača u različitim državama članicama. Ja sam uvijek govorila da sigurno djeca u Hrvatskoj nisu odabrala imati kašicu recimo lošije kvalitete od one u, drugim zapadnim zemljama. E, također pokazala je da potrošači u polovici ispitanih slučajeva preferiraju proizvod iz države članice koja nije njihova Dakle, argument da su kompanije radile analizu tržišta također pada u vodu. E, e, da su proizvodi jeftiniji i da je zato njihova kvaliteta niža i to je palo u vodu. Dakle, e, promjene direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi stupile su na snagu ovaj mjesec i nadzor tržišta će biti prijeko potreban kako bi stvorili stvarnu ravnopravnost svih potrošača. E, zabrinjavajuće je da su kompanije koje su veće i imaju veći profit češće varale. E, da bi se borili s takvim tržišnim igračima moramo osnažiti tržišne inspekcije, nacionalna tijela za provedbu i naravno same potrošače. Hvala, gospođa Maldonado Lopez. Hvala, gospođo predsjednice. Kao i kolege, ja sam pročitala ovo izvješće koje nam je podastirala komisija, ali istina je da situacija ne mijenja zapravo analizu koju smo razradili i prošli puta kada smo se sastali na odboru IMCO. Jedinstveno tržište je jedno od najvećih postignuća Europske unije i postoje neki mehanizmi kao ovaj slučaj dvojne kvalitete proizvoda koji jednostavno ne djeluju želim upitati komisiju zašto imamo potrošače prvog i drugog reda jer to potkopava samo načelo jedinstvenog tržišta. Kako možemo uskladiti informacije na način da svi potrošači dobiju ispravne informacije, jer vidimo da je jedan od prvih projekata koje će predstaviti komisija upravo zeleni plan i ovo je pravi trenutak za pokretanje ove rasprave. Osim toga, trebamo ustrojiti mehanizme koji će omogućiti jednakost svih potrošača u svim zemljama. Kako možemo uskladiti te informacije, kako možemo tražiti od proizvođača da proizvedu isto, isti proizvod, iste kvalitete u svim zemljama članicama. Hvala, gospodine Štefanić. Ja ću govoriti slovački. Da. Govorimo o dvojnoj kvaliteti proizvoda i sada idemo na sljedeću razinu, ali kako bismo napredovali trebamo učiniti dvije stvari. Trebamo zatražiti komisije da primjeni jedinstvenu metodologiju i trebamo surađivati sa zemljama članicama. Dvojna kvaliteta proizvoda jest stvarna i e, ponekad ona ovisi o samoj percepciji građana, tako da trebamo povećati povjerenje građana i potrošača u Europsku uniju i potaći ih na taj način da se sami bore protiv e, ove pojave dojne kvalitete, dvojne kvalitete proizvoda i ako e, utvrde takve proizvode, onda im moramo i osigurati neka tijela kojima se mogu obratiti. Zato trebamo surađivati sa zemljama članicama i uspostaviti sustav koji će se boriti protiv dvojne kvalitete. Ne govorimo o različitim cijenama ili ambalažama, nego o sadržaju. I to trebamo riješiti. Hvala. Hvala, gospodin Sokol gospođo, predsjednice pa još jednom smo vidjeli da se ovdje radi o vrlo emocionalnoj temi i drago mi je da se o tome raspravlja ovdje u europskom parlamentu. ovu studiju bi svakako trebalo promatrati u kontekstu i one prethodne studije kao jednu cjelinu i žao mi je što doista europski parlament nije dobio na vrijeme mislim da bi se doista trebalo poraditi u tom smislu na odnosu između komisije i same zakonodavne institucije europske unije. Zavaravajuće prakse trebaju biti zabranjene. To je potpuno jasno. Mislim da oko toga postoji, jedinstvo. Također, mislim da, da postoji konsenzus oko toga da, ove studije pokazuju da jedinstveno tržište nije jedinstveno. Razlike, postoje, e, nalazi, odnosno istraživanja se mogu interpretirati na različite načine, ali razlike definitivno postoje i to nije dobro. Ja se nadam i studije za sada pokazuju da, te razlike ne, pokazuju geografski obrazac u smislu da su diskriminirani uvijek u istočne odnosu na zapadne, ali mislim da to pokazuje da i, pitanja metodologije o kojima smo raspravljali da doista treba i potrebna su dodatna istraživanja u tom smislu. I na kraju ono što bih istaknuo je da, da još jednom, a to je da su doista potrošači i proizvođači, odnosno trgovci u različitim pozicijama i da sistem po kojem potrošači imaju teret dokazivanja, odnosno gdje oni trebaju dokazati da, postoji određena razlika, odnosno problem u, smislu različite kvalitete isto tako nije dobar i doista trebamo poraditi na implementaciji postojećih važećih propisa i na tome da se potrošačima doista pomogne kako bi mogla svoja prava ostvariti, a što nažalost za sada mnogim državama članicama nije slučaj. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ autorima studije i komisiji za završnu izjavu. Žao mi je, imamo jako malo vremena. Nadam se da ćete moći rezimirati i odgovoriti na sva pitanja. Hvala, gospođo predsjedateljice. Evo, samo kratko, gospođo Tun. Ovo izvješće nije e, podijeljeno na diskriminatoran način, nego onim subjektima koji su e, bili dio projekta i to u petak, ne prije mjesec dana, sa eksplicitom molbom da se može komentirati, ali ne objaviti dokument. Žao nam je što je došlo do curanja informacija, nije nam drago zbog toga. Mi nismo policijski službenici, ali ćemo dionicima reći da nam uopće nije drago što se to dogodilo. E, to nije objavljeno iza leđa ovoga doma i vi ste svakako među e, onima koji će dobiti konačno izvješće kad ono bude zgotovljeno. Hvala. Ja bih htjela nešto dodati ovom pitanju odgovornosti. E, ja sam bila odgovorna za prvi dio studije. Vraćam se sad na pitanje kvalitete. Jasno je da mi kao potrošači, bez obzira na to što kupujemo, želimo najbolju kvalitetu. A kad se radi o standardima, normama i usklađenosti, kad se govori o e, zdravstvenoj ispravnosti hrane, važno je provoditi propise moramo shvatiti što je kvaliteta hrane. Mi nemamo jasnu definiciju. U 11. mjesecu kolege su to već objasnile. Moramo shvatiti što to stvarno znači za vas ili za mene, što je najbolja kvaliteta u tom pogledu. Moramo pogledati oznake na hrani. Ako postoje razlike u sastavu, one trebaju biti jasno naznačenje na ambalaži. I to nije jednostavno pitanje. Ako postoji preferencija potrošača za jedan ili drugi proizvod u jednoj državi, onda je to u redu. Onda ćete imati veći postotak, na primjer, ribe u određenom proizvodu, ali u drugoj državi nećete. E, mislim da tu ne postoji toliko veliki problem. I još jednom, moram reći da kvaliteta znači različite stvari stvari za različite potrošače i nemamo jedinstvenu definiciju. Hvala. Još netko želi možda se obratiti autorima studije. Imam nekoliko pitanja još, e, odnosno javljanja za riječ. Želite li vi? U ime komisije, izvolite. Hvala Blanka Rodriguez iz komisije iz e, opće uprave za e, pravdu i potrošače. Želimo odgovoriti na neke primjedbe zastupnika o potrebi da se zaštite potrošači. Sada imamo instrument koji je na raspolaganju, to je nova direktiva o pravima potrošača. Znamo da smo već imali ovu raspravu u odboru ali za neke to nije bilo dovoljno zato što moramo imati i procjenu slučaj po slučaj za prodaju proizvoda koji e, predstavljaju prijevaru potrošača. Mi smo vidjeli razne situacije i vidjeli smo da procjena slučaj po slučaj u državama članicama sa strane nadležnih tijela je najbolje rješenje. Mi smo primijetili da reakcije potrošača na različite proizvode su različite. Te reakcije su različite i također želim podsjetiti na to da u ovoj direktivi koju ćemo uskoro početi provoditi i prenositi u nacionalno zakonodavstvo smatra se da komisija ima obvezu E, e, prezentiranja izvješća u petom mjesecu 2024. godine kako bi predložila mogućnost drugih instrumenata, o tome smo već razgovarali kod usvajanja direktiva, mogućnost sastavljanja crnog popisa za ovakvu praksu prodaje proizvoda koji su na izgled istovjetni, ali zapravo nisu jer imaju različiti sastav. Osim toga, moramo predvidjeti jasno informiranje o razlikama u tim proizvodima. Ali imamo sada dokaze da ovim odredbama direktive moramo dati šansu, a komisija je započela raditi na tomu sa državama članicama radi što bolje provedbe ove direktive, odnosno njezinog prijenosa u nacionalno zakonodavstvo. Hvala. Moram sada zatvoriti raspravu. Želite li se pozvati na poslovnik, gospođo Šaranzova? Da, želim samo vrlo jasno nešto reći komisiji o dokumentu. Jasno je da smo tri kluba imali koji su rekli da dokument nije iscurio. Problem je u tome što parlament taj dokument uopće nije dobio. Znači mi bismo trebali biti na istoj razini s drugim institucijama. U redu, hvala. Ovime zatvaram raspravu. Vjerujem da će se ova tema vraćati na naš dnevni red. Zahvaljujem e, komisiji koja je sudjelovala u ovoj raspravi s nama. Sada zatvaramo ovu točku na dnevnom redu. Poštovani kolegi i kolegice, prije samoga glasovanja Želim reći da ste dobili e-mail u kojem smo vas obavijestili da se želimo slikati, želimo imati zajedničku sliku e, naših članova odbora. Nadam se da ste dobili taj e-mail. To će trajati samo nekoliko minuta, ali zamolit ću e, članove odbora da izađu iz dvorane kako bismo se svi zajedno slikali. Mi smo svi sada ovdje pa je to prikladan trenutak. Molim vas da izađemo sada kako bismo se slikali i nakon toga vraćamo se na glasovanje. Um, Poštovani zastupnici, prije nego što krenemo na glasovanje, nekoliko priopćenja. Kao što vjerojatno znate, ovaj odbor će obilježiti 15. godišnjicu ove godine. Postojimo dakle već 15 godina. Imamo jednog zastupnika ili zastupnicu koji je ovdje u odboru već 15 godina od samog početka. To je stvarno dojmljivo. Gospođa Evelyn Gebhardt je ta osoba. A gospodin Švab također. Andreas, oprosti što sam te zaboravila. Evo dva zastupnika čak imamo. Mi smo se sada upravo slikali na dan te obljetnice. Gospođa Gebhard je tražila riječ. Izvolite, imate 30 sekundi. Hvala, lijepa. Ja sam e, pripadala onima koji su bili e, suosnivači ovog odbora. I također kada smo prerađivali poslovnik parlamenta prije 16 godina, ja sam se pobrinula da bude uspostavljen ovaj odbor jer smo bili rekli da je važno da se pozabavimo ovim pitanjem jedinstvenog e, tržišta i zaštite potrošača zajednički i na taj način pokažemo da nam je stalo do građana. I doista mi je drago što smo u voliko vremena postali toliko uspješnima i da smo mnogo toga učinili na korist građana i građanki. I to je doista bilo pozitivno za sve njih. Ovaj odbor je odgovoran za najviše zakonodavstvo koje dotiče izravno ljudske živote i zato smo ga željeli ustrojiti. Dakle, želimo e, se još pozabaviti također i dojnom kvalitetom proizvoda i u tome, sam sigurna. Hvala. Schwab, Gospodine Schwab, želite li nešto dodati? Ne, u redu, hvala. Drugi zastupnici e, koji su bili ovdje od samog početka, jesu li oni prisutni? Gospodine Manders? Da, hvala vam. Evo, u to doba ja sam ovdje bio član u ovom odboru prije 15 godina, ali to sad nije bitno. Ja sam vidio da nadležnosti ovog odbora su se dosta smanjile. Trebali bismo se boriti za to da ovaj odbor postane onako važan kao kad smo Andreja, Sevelin i ja se borili za prava potrošača, a posebice za unutarnje tržište jer to je propuštena šansa ako ne vratimo te nadležnosti u naš odbor. Hvala. I tim riječima sada zatvaramo ovu točku na dnevnom redu. Prelazimo na glasovanje. Imamo e, glasovanje o automatiziranom postupku donošenja odluka, jamčenje zaštite potrošača i slobodno kretanje roba i usluga. Prvo imamo usvajanje pitanja za usmeni odgovor. Zamolit ću vas da se pripremite. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 42 člana glasovala su, svi su bili za, dakle jednoglasno se usvaja. Hvala. Drugo, usvajanje prijedloga rezolucije. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U redu. 4 suzdržana 39 za, nitko nije protiv, usvaja se. Sljedeće glasovanje je politika tržišnog natjecanja, godišnje izvješće. Glasovat ćemo odvojeno o prvom članku. Prvo, Nećemo glasovati o izvornom tekstu, nego sve zajedno. Dakle, amandman It's like a split vote, sorry. Glasovanje po dijelovima. Prvo glasovanje bit će o izvornom tekstu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 42 glasovalo, 4 protiv, 38 za. Hvala. Sljedeći dodatak izraza. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 22 za, 21 protiv. Hvala, usvaja se. peta e, točka, brisanje ovog e, članka. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ovaj amandman se ne usvaja. Nemamo brisanje. Ostaje ovaj članak. 11. stavak, prvi dio, bez riječi open data end. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 29 za, 11 protiv, 3 suzdržana. Drugi dio, riječi open data end. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 26 za, 12 protiv, 4 suzdržana. Sada glasujemo o mišljenju zajedno s izmjenama. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 23 za, 20 protiv. Nema suzdržanih. Hvala. Hvala kolege i kolegice. Time zaključujemo glasovanje. Pretpostavljam da ćemo o ovom procesu ponovno razgovarati kao što smo već najavili. Bien, dear we are coming back to our... Kolege, vraćamo se našim raspravama, govorit ću francuski, stoga vas molim da koristite slušalice. Došli smo do posljednje točke dnevnog reda na današnjem sastanku odbora. To je rasprava koja se tiče izmjena i dopuna prijedloga mišljenja kolegice Ane Kavacini vezano uz homologaciju motornih vozila. Podsjećam vas da da je odbor Envi taj koji je vodeći odbor. Prema pravilu 57 imamo u odboru IMKO sve ono što se tiče onih dijelova koji se tiču emisija i komercijalnih aspekata eh, i stoga odmah dajem riječ našoj kolegici Ani Kavacini. Hvala vam. Kao prvo želim vam svima zahvaliti, svim klubovima na poslanim amandmanima. Kao što znate, e, ja sam također podnijela neke amandmane, ali sam ih morala povući zbog e, nadležnosti odbora ENVI vezano uz također faktore sukladnosti. Mi smo željeli da imamo vozila koja u potpunosti e, odmah odgovaraju propisima na razini Europske unije, ali istovremeno zbog eh, nadležnosti, odnosno sukoba nadležnosti s odborom ENVI, morali smo neke od amandmana jednostavno povući zato što ih nemamo eh, zapravo pravo podnositi. Kada govorimo o mjerama koje se odnose na tržišno natjecanje, utjecaju dieselgate i pripremanja delegiranih akata, e, tu smo zadržali amandmane kad se radi o amandmanima GUA, radi se o članku 8, amandmanu 14 i 17. Naša bi stajalište bilo da zadržimo te odredbe kako bismo apsolutno izbjegli bilo kakve rupe dok novi zakonski okvir vezan uz homologaciju vozila u istinu u potpunosti ne stupi na snagu. Ja bih predložila da zadržimo e, te stavke. Na kraju, amandman 19. gospođe Grapini, pomicanje datuma, odnosno roka za stupanje na snagu sa 3 na 5 nakon objavljivanja u službenom listu, želim samo znati koji je razlog za ovaj amandman, nije mi bilo posve jasno zašto se to traži. Vjerojatno možete odgovoriti na to pitanje. E, kad govorimo o tome kako nastaviti dalje, mi predlažemo da ne ulazimo ni u kakve kompromise, zato što e, se o amandmanima može glasati i također trebamo nastaviti dalje, tehnički sastanak nije potreban i jednostavno bismo otkazali sastanak koji je zakazan za 17. veljače te prešli izravno na glasanje. Hvala. Dajem sada riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Tun, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Mi nemamo nikakvih napomena zato što se radi o dokumentu koji je nadležni odbor dobro pripremio. Naše je mišljenje da se slažemo sa onime što je predstavljeno. Hvala, gospođo Tun. Gospođa Benova, ako je tu. Gospođa Grapini umjesto gospođe Benove. Hvala. Dozvolite da ispričam kolegicu Benovu koja je izvjestiteljica u Sjeni, nije mogla danas doći na sastanak, te me je zamolila da je zamijenim. Bit ću vrlo kratka, zato što ne postoji mnogo toga što želimo u ovom trenutku reći. Šteta što je Europska unija poduzela tako mali broj koraka za zaštitu potrošača i promicanje njihovog prava na precizne informacije i visoke standarde. Automobilska industrija je veliki broj ljudi u Europskoj uniji prevarila, e, došlo je do ogromnog skandala unutar Europske unije s tim u vezi. Automobile treba popravljati u skladu s tehničkim specifikacijama e, koje se odnose na određeno vozilo trebamo uključiti čitav niz faktora, poput primjerice zamjena dijelova koji se pokvare. Postoje automobili koji imaju potpuno drugačije teorijske i stvarne tehničke specifikacije što navodi potrošače na krivi trag. Kolege u našem odboru moramo raditi na tome da vratimo povjerenje potrošača zato što je to najvažniji aspekt našega rada to je uostalom i nešto što je izravno povezano sa nazivom našeg odbora. Nismo tu da bismo štitili one koji krše zakon. Mi smo stoga podnijeli amandmane koji se naslanjaju na ovo što sam upravo objasnila i podržat ćemo one amandmane koji e, osnažuju zaštitu potrošača. Meni je jasno da se radi o vrlo tehničkom predmetu, ali mislim da ne smijemo zanemariti njegov politički aspekt niti obuhvat problema. Želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Ani Kavacini a sada ću objasniti vlastiti amandman. Nije navedeno govorimo li o radnim danima ili ne. Tri dana je vrlo kratko razdoblje, zato što to može biti primjerice subota ili nedjelja i upravo zato sam tražila pet dana. Možda trebamo e, precizirati da govorimo o radnim danima. Ne smatram to nekakvom preprekom. Evo to je glavni argument s obzirom na to da mm, ja dolazim zapravo iz sektora proizvodnje. Hvala lijepa gospođo Grapini. Dajem riječ Diti Šaranzovoj. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici na obavljenom poslu. Ja ću također biti vrlo kratka. Mnogi amandmani su prihvatljivi i sadržajno i formalno. Mnogo ih je naš klub smatra da je inicijalni prijedlog komisije bio prihvatljiv, a također je i poštovao politički dogovor sa ovim parlamentom. Upravo zato moj klub zastupnika nije podastro nikakve amandmane vezano uz ovo mišljenje i zato će klub tek trebati odlučiti koje od ovih amandmana možemo podržati i možemo li uopće podržati i koji. Stoga smatramo da eventualno E, suzdržano glasanje ili odbijanje amandmana e, nije nešto što bi trebalo s naše strane percipirati kao nešto e, čime odbijamo ono što je amandmanu, već jednostavno zbog upravo ove stvari koje smo objasnili utječu na našu želju da se što prije donese predmet. Također smatramo da reference upućivanja na uvodne izjave u tekstu trebaju biti točne i tu nesukladnosti treba smanjiti na minimum. Hvala. Dajem riječ kolegici Jonon. Izvolite. Hvala lijepa kolege, čula sam sve vaše argumente. Ja ne želim da se zapravo sankcionira one pojedince koji već posjeduju vozila koja možda nisu usklađena sa onime o čemu se ovdje govori. Mi se slažemo s većinom komentara koje su upravo sada e, iznijeli kolege. Također mislimo da je Volkswagen u velikoj mjeri narušio povjerenje potrošača. Potrošači su e, tijekom preprodaje i e, automobila koje su kupili izgubili na tisuće eura. E, trenutačno imamo situaciju u Njemačkoj, Briselu, Strasburu i Parizu gdje za putovanje autocestama svake pojedine zemlje ili čak regije treba kupiti različite vinjete i ispoštovati različita pravila. Ista stvar odnosi se i na zdravlje. Primjerice, znate da kada se radi o pristupu informacijama, e, neki liječnici smatraju da svi pacijenti ne trebaju imati e, pravo na pristup svim informacijama o liječenju E, koji koje postoje vezano uz njihovo stanje. Mi smatramo da su pacijenti e, odrasle osobe, to je analogija koja se može primijeniti na potrošače. Smatramo da potrošači trebaju imati pristup svim informacijama o problemima s vozilom i tehničkim specifikacijama. E, želim odgovoriti kolegi. Mi ne želimo sada opsežno pristupiti ovoj raspravi Slažemo se s mnogo toga. U svakom slučaju je važno da krajnji potrošači raspolažu točnim i preciznim informacijama. Vlasnik bi trebao imati pravo na sve informacije. Osim toga, slažemo se s time da se ne trebamo baviti faktorom sukladnosti po time mislim na normalan promet e, ili bilo na okolnosti u laboratoriju, to ne bi bilo korisno i također podržavamo dosadašnji pristup i to nam se dopada. Hvala, ako se nitko drugi ne javlja za riječ, vraćam riječ gospođi izvjestiteljice. Hvala, ne, nemam ništa za dodati veselim se glasovanju. Hvala. U redu. Hvala svima. Želimo samo podsjetiti da je ne glasovanje 18. veljače na sljedećem sastanku odbora vidjet ćemo se 17. i želim pozdraviti naše kolege iz Velike Britanije. S obzirom na to da sljedeći puta neće e, biti s nama, mislim da je vrijeme da ih e, pozdravimo sada. Hvala.